Good morning, Dobro jutro svima. Molim vas da zauzmete mjesta. Hvala lijepa. Danas imamo izvanredni sastanak našeg odbora. Fokusiramo se na budućnost... Ne kohezijske politike. E, htjela bih pozdraviti sve one koji su odlučili da sudjeluju na ovom sastanku, koji pokazuju interes i koji žele podijeliti mišljenja o kohezijskoj politici kohezijska politika je krucijalni e, instrument e, za e, jedinstvenu europsku uniju koristimo mnogo vremena u našem odboru da bismo radili na budućnosti kohezijske politike već smo pripremili poseban izvještaj građevni blokovi blokovi za izgradnju Miss Westhau je ovdje, ona će podijeliti svoja mišljenja o tome. E, već radimo na sljedećem izvješću koji slijedi, e, koji slijedi sedmi izvješćaj komisije stajalište Europskog e, parlamenta u predpripremnoj fazi kohezijske politike izvještaj je, e, će biti e, ćemo čuti od gospodina Žuloa, on je s nama. E, pozdravljam bugarsko predsjedništvo, biti će važno da čujemo stajalište vijeća kroz predsjedništvo. Molim vas podsjetiti da se ovaj sastanak organizira u kontekstu slušanja raznih e, aktera i razmjene mišljenja s njima. Pa će nam biti vrlo drago da saslušamo sve e, sudionike koji predstavljaju razne organizacije. Imamo dnevni red koji se sastoji od dva glavna panela. Prvi panel je institucionalna perspektiva u kojem u kojoj ćemo čuti e, vijeće, komisiju, odbor regija, socijalni e, o, socijalni ekonomski odbor i kratku prezentaciju o našim e, blokovima za gradnju kohezijske politike. Slijedi diskusija. Nakon toga drugi panel tu ćemo imati mišljenja e, europskih lokalnih i regionalnih tijela u vezi s kohezijskom politikom. I na kraju ćemo čuti nešto o našem sljedećem izvješću. Gospodin Žulo, naš izvjestitelj, će nam dati stajališta u tom izvješću. Evo, toliko o dnevnom redu. E, nećemo gubiti vrijeme pa ćemo početi. S prvim sudionikom panela i dati ću sada riječ gospodinu Nikolu, eh, Nikoli De Gimekelisu, šefu eh, kabineta eh, povjerenice Korine Kreću. Hvala lijepa predsjedateljice, gospođo ministrice ulazimo u konačnu fazu pripreme e, prijedloga komisije. Kao i sve završne faze, ona je riskantna. Mnoge se stvari mogu dogoditi u njoj. Moramo donijeti mnoge ključne odluke u sljedećih nekoliko tjedana. Prema tome, važno je da pomno pratimo ovu raspravu. E, način na koji je komisija strukturirala ovu pripremnu fazu to jest e, koji su prioriteti e, sljedećeg proračuna to je pravilan način početka rasprave što trebamo učiniti koja je vaša perspektiva ne želim duljiti o tome Imamo jedan konačni cilj koji moramo imati na umu, a to je da poboljšamo kvalitetu života e, naših sugrađana. Tako da imaju pristup osnovnim uslugama, e, moramo podržavati ekonomsku transformaciju, inovacijama i ponovnim oblikovanjem obrazovnog sustava moramo podržavati ulaganja u prilagodbu e, za klimatske promjene za očuvanje okoliša naš proračun već čini mnogo na tom području naravno mnogo toga možemo još učiniti i bolje učiniti imamo i nova područja e, koji su se pojavila u toku prošlih godina to odražava neke probleme s kojima se Europa i građani suočavaju. Imaćemo nova ulaganja u područjima poput obrane, e, kontrola granica i sigurnost. Rasprava što da činimo je svakako u središtu ove rasprave. E, ta rasprava nije završena. A drugo pitanje, i to je pravi slijed naših razmišljanja, jeste kako da e, postignemo e, ove prioritete. Naravno, postoje područja na kojima e, instrumenti poput instrumenata za istraživanje i razvoj koje podržavaju izvrsno istraživanje. Tu već mnogo radimo program poput Erasmusa, razmjena studenata u cijeloj Europi sve to funkcionira, međutim e, na nekim područjima je teško vidjeti kako možemo postići naše rezultate bez stalnog dijaloga sa zemljama, regijama i e, lokalnim vlastima. Recimo socijalna pitanja, inovacije. E, ono što koji, koji puta vidimo između direktno upravljenih eh, instrumenata i, i podijeljenih instrumenata, to je kriva perspektiva jer trebamo oboje. Obove, oboje trebaju djelovati eh, ruku pod ruku. A sada kohezija i eh, rasprava o kohezijskoj politici. Prvo pitanje je naravno, e, svi si to postavljamo, jeste zašto trebamo kohezijsku politiku u Europi. Možda će vas to čuditi, ali to je još uvijek pitanje na stolu. E, tu imamo e, tri načina da gledamo tu stvar. Prvo, sedmi izvještaj o koheziji u Europi, razlike još uvijek postoje u Europi, a negdje se te razlike i povećavaju. E, da li je to siromaštvo u dobro razvijenim područjima, ruralnim područjima i urbanim područjima. Ili o, o, ljudi sa srednjim dohotkom, to su oni ljudi koji su u klopci između konkurencije E, niskih plaća i inovativnih tehnoloških e, regija. Imamo još e, velike probleme konkurentnosti. Neka područja jednostavno zaostaju i još se uvijek suočavaju s tim problemom. Drugi kut gledanja i vraćam se na e, ono što sam e, upravo rekao. E, kada smo definirali proračunske prioritete, kohezijska politika služi mnogima. Inovacija, radna politika, socijalno uključivanje, ulaganje u okoliš. E, to radi kohezijska politika ona e, se ne razlikuje od prioriteta ona potpomaže e, postizanje tih prioriteta i to na područjima koja su najvažnija ako pogledajte poglavlja e, izvješća koji su problemi inovacije u Europi oni postoje u svim područjima koja zaostaju u svim sektorima i gdje su marže za poboljšanje proizvodnosti najveće. Tu imamo najveće probleme inovativnosti i konkurentnosti. Upravo u toj geografskoj dimenziji politike. A treći e, element je e, više političke prirode. Neki to zovu e, geografijom nezadovoljstva. Ovdje ću citirati jer tu postoji konsenzus koji se razvio posljednjih nekoliko godina o regionalnoj dimenziji e, ekonomske dinamike. E, globalni e, izvještaj o riziku kaže sljedeće. Otvorit ću sada citat. Ekonomska bol se koncentrira u grupama u geografskim regijama e, za te e, regije koje same sebi služe. Postaje e, još jedna studija koja govori o tim zaostalim mjestima, kaže nešto slično. Izazov sustavu je došao od zanemarenog izvora nejednakosti koji je teritorijalan to su regije i područja koja e, već dugo vremena propadaju. E, I treći citat, e, to je iz Thompson izvještaja 1973. Početak razvojnog fonda. Nijedna zajednica ne, se ne može održati ako mnogi stanovnici tog područja sumnjaju u volju država članica da poboljšaju uvjete e, stanovništva, života stanovništva i gdje su standardi života vrlo različiti. E, jednostavno e, rečeno, to je problematika s kojom se Europa suočava i ako se to želimo riješiti, trebamo imati adekvatne politike koje će ciljati na ta područja. I na kraju e, e, sve je e, krasno i divno, kohezijska politika je divna, ali to nije tako. Četiri područja treba spomenuti na koja treba obratiti pažnju. Prvo je geografska pokrivenost kohezijskom politikom. E, nisam siguran da smo to poglavlje završili. Važno je da e, još uvijek kažemo da ako želimo e, izbjeći podjele u Europi jeste da pokrijemo sve regije. Moramo i dalje nastojati a to kaže i povjerenica Kreću, da moramo pokriti cijeli teritorij Unije i sve e, stanovnike Europske unije. A drugo je fokus politike. E, što e, moramo vidjeti E, možemo li se bolje fokusirati u našim ulaganjima iz kohezijskih fondova jesu li neka područja važnija od drugih imamo tu raznih e, pristupa mm, e, ono što smo napravili na području in, inovacijama i pametnom socijalizacijom regionalnim sustavom. Moramo taj sustav otvoriti, e, moramo povezivati regije, stvoriti lance vrijednosti. E, moramo se ugledati na e, inicijativu Vanguard. Budući proračun i mora imati na umu kako izgraditi uvjetovanost kako e, politika treba funkcionirati u povezivanju i koherentnosti europskog semestra. E, taj problem neće nestati i to je od zajedničkog interesa za sve nas. Moramo vidjeti e, kako ćemo uspostaviti, organizirati smislene sustave Možemo se na to vratiti kasnije. I na kraju imamo pitanje kako možemo ubrzati e, primjenu politike. E, mnogo toga se može napraviti u temeljnim propisima, na području kontrole, e, na području diferencijacije, na linearnim sustavima i tako dalje moramo pojednostavniti također e, procedure. Usprkos činjenici da e, smo u, prošlosti pojednostavljenje e, izjednačavali s time da ništa ne radimo, da ne talasamo, mislim da sada trebamo raditi drugačije, zaista pojednostavniti stvari. Hvala lijepa. Hvala gospodine Demirkelis. Moram reći da sam pokušala izbjeći svoju dužnost da vas podsjetim na vrijeme koje vam je dodijeljeno, ali ipak moram. Zamolit ću govornike da se ograniče na 10 minuta, a onda ćemo imati također i ograničenje od dvije minute za koordinatore, a jednu minutu za članove ređija, jer imamo jako puno e, govornika koji, se koji su se javili za riječ i moramo dobro koristiti vrijeme kako bismo ih sve čuli. Sada nastavljamo s, sa gospođom Lilijanom Pavlovnom koja je ministrica u Bugarskom predsjedništvu e, Vijeća Europske unije. E, izvolite imate riječ. Dobro jutro, dame i gospodo. Gospođo Mehelova, hvala vam što ste otpočeli ovu vrlo važnu raspravu i pozvali nas kao bugarsko predsjedanje da doprinesemo, ovo je za nas vrlo važna rasprava, rasprava u kojoj bismo željeli ne samo da budemo oni koji će posredovati, već da zaista doprinesemo i analiziramo sve različita mišljenja, mišljenje Europskog parlamenta koje nam je vrlo važno, zatim komisije i a mi želimo biti dobri posrednici, pošteni posrednici i zapravo poboljšati raspravu i provocirati otvorenu raspravu koja neće samo predstaviti gdje smo, jer znamo gdje smo, znamo koji su izazovi, znamo da nakon Brexita imamo izazov manje, manjeg financiranja, pa je pitanje pa kako učiniti više sa manje ali želimo i praktičnu raspravu o učincima i svim važnim pitanjima koje je gospodin Mikeres već spomenuo. Moramo iznaći rješenje i uravnoteženo stajalište tome kako naprijed. Puno želimo da se u 2018. godina ta rasprava nastavi u e, svibnju se nadamo da ćemo imati nacrt proračuna i nadamo se da će do tada svi različiti stavovi biti raspravljeni i želimo u aprilu imati e, formalno vijeće o koheziju koje će se razgovarati o svim tim e, različitim stajalištima kako bismo vidjeli koju, koja nam je zajednička točka Nekoliko stvari koje bih e, željela s vama podijeliti i dodati onome što je već spomenuto. Prvo se moramo usredotočiti i gledati na sljedeći srediračni proračun ne samo kao e, računovodstveni e, proces, već nešto što će se baviti prioritetima različitih politika. Drugo, jasno nam je koje su nam prioriteti i što želimo napraviti u u sljedećih nekoliko godina, a mislim da nema više potrebe braniti kohezijonu politiku. Gospođa Mihelova je spomenula da je to ključni instrument za jedinstvo i solidarnost. I to je ono što svi u Europi želimo, jedinstvo, solidarnost i E, više rezultata e, našeg rada za naše građane. Europa se vratila ne samo kao globalni e, vođa, već postaje snažnija i zaista analizira analizirajući naše protekle izazove vidimo da moramo pojačati naše napore ne samo u definiranju prioriteta već o, o tome da razgovaramo više o tome kako su dodate vrijednosti ulaganja. A sljedeće što želim spomenuti, moramo uložiti velike napore i analizirati bolje. Treće, moramo imati jasnu vezu sa strukturnim e, reformama i uvjetovanošću. To je to je također vrlo važna rasprava koju želimo da se dogodi. Znamo da kohezijska politika je politika koja je najviše kontrolirana, najkontroliranija politika. Sada moramo pokušati i radikalnu promjenu napraviti od kontrole do rezultata i, i to je ono na što se treba usredotočiti naša kohezijska politika. Istovremeno mi e, želimo pojednostavljenje, moramo promijeniti pristup, moramo vidjeti kakva je poveznica između politika i uvjetovanosti jer moramo biti pošteni. Ne sa ne kohezijska politika ne bi trebala patiti od štednje, to mora biti horizontalni instrument, ne radi se samo o pojednostavljenju, već vi vjerujemo da moramo imati jedinstvena pravila i više koherentnosti između politika unutarnjih politika, jer govorimo o regionalnom razvoju, socijalnim fondovima, moramo imati bolju koherentnost i bolju poveznicu i komplementarnost sa drugim politikama, kao što je poljoprivredna politika i novim izazovima, kao što je sigurnost i klimatske promjene, jer na kraju konca kohezijska politika mora biti snažna ulagačka politika Unije i to je vrlo važna dimenzija u koju mi vjerujemo i mislim da se tu moramo usredotočiti u našim naporima jer dizajn kohezijske politike je indikator za povjerenje koje uživamo u Europi i, i povjerenje koje uživa Europa. Zato moramo definirati snažnu kohezijsku politiku kao ulagačku politiku koja će se suočiti sa svim novim izazovima. Istovremeno moramo biti jako oprezni i ne dozvoliti da pretvorimo to u u politiku koja će se konstantno pojavljivati kao instrument za upravljanje krizom. Trebamo e, rezultate i politiku koja će se e, usredotočiti na postignuća u različitim područjima. Moram sada prestati jer mi je vremeno ogručeno, ali mi kao bugarsko predsjedništvo smo posvećeni svim tim raspravama i radit ćemo na njima i nakon e, svibnja kad dobijemo nacrt proračuna 8 lipnja ćemo imati veliku konferenciju u Sofiji i gdje tu želimo zaključiti naše predsjedništvo ne samo za proračun već i za kohezijsku politiku zajedno sa Europskim pa-, parlamentom, korom, komisijom i vijećem i ministrima na ministarskoj razini. Želimo opet imati jednu žustru debatu o nacrtu e, proračuna. Već radimo sa svojim austrijskim kolegama kako bi ovaj proces se odvijao bez ikakvih problema u ovim sljedećim mjesecima. Hvala. Hvala gospođo Pavlova, hvala što se držite vremena. <clears throat> Zadovoljstvo mi je pozvati gospodina Mihala Šnajdera koji je izvjestitelj odbora regija o vrlo važnom mišljenju, a to je budućnost kohezijske politike nakon 2020. Gospodine Šnajder, imate riječ. Hvala lijepa, e, dame i gospodo. U prvom redu zahvaljujem vama, gospođo predsjednice i članovima ovog odbora s kojima u posljednjih nekoliko godina e, smo imali mnogo sastanaka. Htio bih zahvaliti na ovoj odličnoj suradnji koju smo imali. Ako smo usvojili e, dobro stajalište 2017. to je i rezultat naše suradnje. E, ja bih htio sada nešto govoriti o tom stajalištu E, neki od vas već mnogo toga poznaju, mnogo puta smo se sastali, neke ću stvari i ponoviti. Ono što je ovdje rečeno ću i ja pocrtati. Europska kohezijska politika je najkontroliranija politika Europske unije. Ona je politički kontrolirana kroz razna tijela, a e, provjerena je i kroz e, znanstvene provjere. E, vidimo da je ta politika bila vrlo uspješna u proteklim godinama. Razlike u regijama se smanjuju u posljednjem desetljeću zahvaljujući toj politici. Bez te kohezijske politike bi zemlje članica bil bile u mnogo težoj situaciji i njihovi bi regije, neke regije bi bile mnogo manje razvijene. U ne bismo imali zajedničke kriterije e, razvojne politike, prednost kohezijske politike jestu i zajednički kriteriji, razvojni kriteriji. To je osnova našeg stajališta u, odboru regija stajalište koje smo usvojili u svibnju imali smo samo jedan glas protiv pa to zaista bilo mišljenje europskih regionalnih i lokalnih e, zajednica i vlasti kratko rečeno kohezijska politika će biti ponuda za sve regije ne samo zbog toga što su je prihvatile sve zemlje članice već i, zbog toga što je ona toliko otvorena mi smo mišljenja da je dosadašnja arhitektura raštlamba po raznim kategorijama regija e, to se dobro pokazalo dobrim i E, e, domaći proizvod se povećao u tim regijama e, i konkretna raspodjela sredstava je bila vrlo dobra. Moramo pažljivo pratiti indikatore uz ono što je danas uobičajeno moramo uzeti u obzir i druge indikatore recimo demografiju arhitektura po bruto domaćem proizvodu je vrlo dobra. Nešto što nitko ne e, postavlja u pitanje jeste regionalna i teritorijalna suradnja. To je važan element kohezijske politike. Ona će e, poticati integraciju u Europskoj uniji. Ova suradnja i nju treba nastaviti u budućnosti E, možda bismo trebali postati i još ambiciozniji. E, neću ulaziti u pojedine ciljeve. Sve to je moguće u budućnosti samo ako imamo dovoljno sredstava. Dakle, financijska e, struktura mora biti prikladna Dugo smo razgovarali e, o formulaciju. Imamo jedan zahtjev koji glasi mi smo mišljenja da proporcionalni udio u budućem proračunu mora biti jednak e, kao sada. E, ne kažemo samo da je se sadašnji volumen mora zadržati već sadašnja proporcionalnost kako bismo ispunili naše ciljeve. To nije nešto proizvoljno. E, o tome smo razgovarali sa znanstvenicima. Ako idemo ispod toga, onda to ima učinak na kritičnu masu. I to nisu samo pojedinačne mjere koje će trpjeti, trpjeti već će trpjeti cijeli sustav sve se ne može e, onda više održati, trebalo bi onda napraviti e, drugačiju strukturu. A e, sve se regije najviše boje od toga da počnemo od nule pa uvedemo sasvim nova pravila. To je noćna mora za sve. Još jedna stvar. Makroekonomska uvjetovanost tu nemamo različita mišljenja. E, to je potpuno, e, to u potpuno e, odbacujemo. Europski semestar ne, se ne odvija dobro, ne odbijamo ga, ali ga treba poboljšati. Operativni programi s jedne strane, a s druge strane specifične posebne preporuke za pojedine zemlje E, to su dva svijeta. Tu trebamo imati bolju e, koordinaciju, bolju sinergiju. Tu imamo veliki potencijal koji do sada nije dovoljno iskorišten. Kod preporuka po e, zemljama moramo uzeti u obzir strukturnu politiku koja nije godišnja politika već dugoročna politika. To se e, u ovom trenutku ne uzima u obzir. Aktualna problematična tema je e, povezivanje kohezijske politike sa vladavinom prava e, sudjelovanje u europskoj solidarnosti. Tu smo imali na plenarki jako tešku diskusiju. Bilo je dosta i agresivnosti što je za nas jako neobično. Na kraju smo imali veliku većinu e, članova plenarke koji su rekli odbijamo da se strukturni fondovi koriste zato za e, e, za provođenje vladavine prava ili solidarnosti. Evo zašto. Zašto smo to rekli? Mi smo e, prijatelji e, kohizijske politike, smo uvijek pod pritiskom da branimo i borimo se za tu politiku. E, mi uvijek kažemo da se to bazira na ugovoru, a u ugovoru se definiraju jasnim ciljevi za trošenje novca. Za te ciljeve trebamo taj novac. To su unutarnji ciljevi E, interni ciljevi kohezije. Ako sada dodamo eksterne, vanjske ciljeve, vladavinu prava, e, solidarnost, onda je kohezijska politika e, sasvim razvodnjena. Ona kažnjava, ona pohvaljuje, ali ne ispunjava svoje osnovne ciljeve. Osnovnim se ciljevima moramo posvetiti. Ako dodajemo vanjske ciljeve, onda otvaramo Pandorinu u kutiju. Ne znamo što će se onda tome dodati sljedeće godine i što će se još utrpati u e, ciljeve kohezijskog fonda. Recimo, e, recimo e, osim vladavine prava i solidarnosti, E, mo, možda će se dodati nekakve sasvim desete teme. E, prema tome, e, mišljenje većine je da je to nepotrebno i nepoželjno. Što se tiče birokracije, tu se svi slažemo, predstavnici regija i lokalnih zajednica, mi znamo kako sve to izgleda u praksi, kako se primjenjuju propisi. To je po mom mišljenju najveća prepreka za e, veću učinkovitost kohezijske politike. Prema tome, e, pojednostavljenje mora biti na dnevnom redu. Gledam sada na sat, moram zaključiti. Mm, od e, prosinca imamo task force i subsidijarnost E, prošlog tjedna smo pod predsjedanjem e, Franca Timmermansa imali prvu sjednicu. Mm, Europski parlament za sada nije e, zastupljen u toj radnoj skupini. To je za žaljenje. Pozivam vas na suradnju. Imamo pitanje gdje, gdje možemo malo E, smanjiti neke, neka sredstva. Tu ćemo imati e, konkretne prijedloge. E, naime, oprostite, kako možemo smanjiti propise? Moramo više uzeti u obzir teritorijalne aspekte. Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala, hvala najljepša. Nastavljamo sada sa sudjelovanjem gospodinom Justava Irzela koji je predsjednik eh, odjeljka za eh, gospodarsku i socijalnu koheziju u eh, Europskom odboru, socijalnom i ekonomskom odboru. Dobro jutro svima, imam 10 minuta, dakle. Zbog čega mi smo, zastupamo snažnu kohezijsku politiku Razlog je jednostavan. Ulaganja se događaju u regijama i gradovima. Radna mjesta e, se otvaraju u regijama i gradovima. I to bi trebalo biti u cijeloj Europskoj uniji tako. Nova rasprava je o načelima, ne o raspodjeli e, novca kao što je ministrica dobro rekla, ne radi se o računovodstvenoj vježbi. To će biti vježba koja će se temeljiti na prioritetima. Poteškoća leži u tome da postoje više izazova nego što je dostupno financijskih sredstava. Vi ste sada u teškoj poziciji. Mi smo zapravo u različitim e, dijelovima terena. Jedna načelo bi trebalo prevladati, a to je a to je da postoje dvije neodvojive komponente, a to je solidarnost i odgovornost. Bilo koja od njih odnosno druga je bila podcijenjena i zanemarana tokom godinama. Zaista regionalna politika je bila uspješna u prošlosti, ali jasno vidimo da razlike e, postoje i da rastu među zemljama i među regijama pitanje sad možemo li, možemo li dozvoliti da se taj trend nastavi. Mi kao Europa možemo li to dozvoliti? Prije svega potrebno je u svakoj pojedinačnoj politike, naročito u regionalnoj kohezijskoj politici, odgovoriti na pitanje kakvu Europu zapravo želimo. Želimo li Europu e, pobjednika, pa onda i gubitnika? ili želimo na temelju europskih vrijednosti, želimo Europu koja će stvarati više manje jednake uvjete za sve uključujući i regije u udaljenim eh, zemljopisnim područjima i države. I sada dolazim na načelo koje je blisko mom srcu i pokušat ću i pokušat ću ga staviti u bilo koje mišljenje za koje sam izvjestitelj. Usput objavili smo jako puno dokumenta o koheziji i regionalnoj politici za te regije i e, povećanje ekonomske e, snage. No, ako regija želi preživjeti i ako ozbiljna konvergencijska politika se provodi u toj regiji. Ne, to ne može biti tako da recimo Njemačka i Nizozemska pobjeđuju u trci, a e, Bugarska i Rumunjska ostaju daleko, i, e, daleko iznad. Došlo do odljeva e, mozgova, mi svi to znamo i kao što se događa iz južnog dijela Italije u sjeverni dio Italije, to se tako ne može nastaviti. I ja se kladim kada proces digitalizacije se nastavi, ovaj će trend će e, čak biti e, snažniji, a umjesto doslovi A onda se ponovno postavlja pitanje kakvu Europu želimo. U interesu je bogatih zemalja, po mom mišljenju, to je moj duboki osjećaj, da sve zemlje slijede isti trend. One nikad neće postati jednake, ali mora postojati zajednički trend koji će svi slijediti. I u tom okviru kohezijska i regionalna politika igraju vrlo važnu ulogu. Naravno pod nekim uvjetima. Prvi uvjet je na, naravno da dokažete da regionalna i kohezijska politika dodaje nešto politikama koje se već provode. Ako recimo imamo politiku za inovaciju, inovacije, ako imamo energetsku politiku, a što e, regionalna i e, kohezijska politika dodaju svemu tome? Naš je osjećaj da je glavna greška u prošlosti bila da se to, to smatralo e, tornjem od slonovače da se novac dijeli regijama koji e, ne treba biti dodijeljen. To nije nikad funkcioniralo, nikad neće funkcionirati. To će jedino funkcionirati u na koherentni e, način, kao što je gospodin Mikaelis rekao na početku, u kombinaciji različitih faktora i to iziskuje e, promjenu mentaliteta u glavnoj upravni za regije e, i zahtjeva promjenu mentaliteta u mnogim regijama. Upravljanje i vlasti u regijama moraju biti e, svjesni činjenice da nisu sami na svijetu, već da djeluju zajedno sa svim ovim čimbenicima i civilnim skupinama koje rade na inovacijama u području energije, transporta, radnih mjesta i tako dalje. I u tome je značaj uključivanja civilnog društva u sva ta područja. Mislim da se mm, dobiva jako puno ako ih se e, uključi ovo područje. Sljedeće što želim reći je polarizacija između urbanih i ruralnih sredina. Moja privatna filozofija kaže da je to potpuno suludo, ta polarizacija, ali ona postoji. I ona ne dodaju nikakvu vrijednost. Ne. Pogledajte Njemačku kada je se istočna Njemačka pridružila zapadnoj Njemačkoj i postala jedna državna došlo je do unutarnje borme između e, dvije skupine e, Njemaca. Čemu je to doprinjelo na kraju konca? A to se odnosi i na cijelu Europu. Mora nam svima biti jasno da samo trend koji je konvergentan stvara federalnu državu, ne državu, već federalnu organizaciju Europe koja će se moći natjecati u cijelom svijetu. Sama Njemačka se ne može e, natjecati sa Kinom i Sjedinim državama, to može Europa i stoga nam trebaju sve sile koje će upregnuti sve talente i regionalna politika u tome može e, e, pomoći. To također znači da u Europskoj komisiji kao i u državama članicama faktor suradnje je e, izuzetno važan. Polarizacija i i odvajanje političkih sila moraju biti isključene Dakle, ideja sufinanciranja je stoga vrlo korisna i važna. angažirati privatni novac. Privatni sektor je danas puno bogatiji od država. Ne mogu se postići veliki i dobri rezultati bez privatnog sektora. Treba ih integrirati, treba privatni sektor integrirati i biti smijon, a ne ih isključivati. Netko je govorio o dugoročnim planovima i ja sam e, zaista za semestar. Ja sam predsjedao e, odboru e, za Europu 2020 u ECR-u nekoliko godina i poznam semestar na pamet. On može biti jako uspješan kao instrument, ali kao što je gospodin Mikelis rekao, samo ako imamo dugoročne poglede i dugoročni pristup. U to treba unijeti i regionalnu i kohezijsku politiku, naravno. Hvala vam. Thank Hvala vam najljepša. Riječ sada dajem gospođi Vestvol, koja je izvjestiteljica za e, ređi o građevnim e, blokovima za kohezijsku politiku Europske unije nakon 2020. Izvolite. Hvala lijepa što ste mi dali riječ u ovom odboru. Uzet ću riječ i za rijeđi i za parlament. Kohezijska politika nije sigurna za budućnost. Stoga e, imamo ini izvješće e, jer želimo e, jasno nagovijestiti kako će se odvijati kohezijska politika nakon 2020 ne, jer e, smo mišljenja da se moramo jako boliti za to da kohezijska politika kakvu sada znamo da ona i e, opstane da se nastavi vidimo da izlaskom e, Velike Britanije gubimo 10 do 12 milijardi er, eura u proračunu. A imat ćemo u budućnosti više zadataka Zna, znači da u proračunu imamo velika potraživanja, a e, što e, je onda bolje nego da se e, zadre u razne fondove, recimo u kohezijske fondove. Jako mi je drago da je ADR i Europski e, parlament da, e, da e, odbor regija i Europski parlament tako dobro surađuju. Mi zaista dobro surađujemo. Kolega Schneider dolazi sa istoka, a ja sa zapada Njemačke i mi i, surađujemo svi ovi mi koji ovdje sjedimo e, to je voda na naš mlin moramo e, stalno ponavljati mi znamo što nam daju strukturni fondovi radna mjesta i to svugdje e, također radimo i na klimatskim promjenama imamo istraživanje najpotrebnije područje danas jeste e, područje istraživanja ako želimo da Europa bude konkurentna za neke regije je to od egzistencijalne važnosti prekogranični e, projekti također strukturni fondovi nam daju radna mjesta daju nam održivi razvoj ali ako e, e, pogledam ovdje u Europi i u Briselu čak, moram ustanoviti da nisu svi E, tako sretni i da nisu toliki pobornici kohezijske politike i strukturnih fondova. Stoga pozivam parlament da zaista zadrži ovaj motor rasta u Europskoj e, uniji. Strukturna politika ne samo da tjera razvoj, stalno to moramo ponavljati ona održava solidarnost da e, povjerenica Kreću je rekla strukturna politika je cement e, koji drži Europsku uniju zajedno. Mm, e, ljudi u gradovima i u ruralnim područjima Eh, imamo gradsku dimenziju s jedne strane i gradsku dimenziju eh, s druge strane. Europa nije nešto abstraktno. Europa je kroz strukturne fondova eh, postala ne, živi organizam. I to uvijek kažemo u našem odboru moramo e, puno više govoriti o ovim dobrim stvarima moramo biti mnogo glasniji nego do sada i to na svim političkim razinama onda ćemo osigurati i nastavak kohezijske politike e, e, nadam se da će kolega Žulo se isto na, na to osvrnuti u svojem izvještaju moramo također ukazati na bolna mjesta ono što ne funkcionira dobro e, imamo naravno i potrebu za poboljšanja e, već je na to e, nekoliko puta ukazano danas ovdje birokracija formulari i tako dalje ali tim birokratskim postupcima, formularima ne smijemo ubiti one koji žele dobiti sredstva od kohezijskih fondova. E, regionalne vlasti i lokalne vlasti stalno žive u smrtnom strahu da ne naprave neku grešku. Moramo takovu politiku preokrenuti lokalne regionalne uprave moraju biti za europsku uniju ne, smiju živjeti u strahu od ovih birokratskih zamki prema tome pojednostavniti propise moramo se također suočiti i reagirati na nove izazove e, e, e, možda je 2000 možda ćemo 2024. imati sasvim drugačije izazove nego danas i naši struk, naše strukturne politike moraju na to reagirati. E, stoga tražimo jednostavnije reprogramiranje zahtijevamo takozvanu rezervu koju možemo fleksibilno koristiti prema potrebama kako bi i same regije mogle e, reagirati na nove potrebe. Ova fleksibilnost je važna, bez sumnje, ali to ne nadomješta nikako e, klimatsku koncentraciju. E, ono, ono što smo počeli 2013. je dobro, ali moramo biti fleksibilni još jedna stvar koja je za nas važna o to, jeste vidljivost. Moramo govoriti o tome e, gdje se e, koristi europski novac. Je li to u izgradnji podzemnih željeznica, u sanaciji zgrada. Ljudi na licu mjesta moraju znati da je to europski novac. To kažemo vrlo jasno u našem izvještaju. Mi Europski parlament želimo modernu financijsku, financijski jaku i debirokratiziranu kohezijsku politiku. E, možda nećemo naći svugdje e, na razumijevanje, ali odbor regije je to isto rekao. To mora biti jasno za sve regije Imamo regije koje su jako potrebne, neke su takozvane prijelazne regije, a imamo i najslabije regije. E, sve e, te regije moramo imati u fokusu. Nikoga ne smijemo zaboraviti. Moramo održati te tri kategorije u budućnosti. Želimo da kohezijska politika bude fokusirana na ljude, ljude koji žive u gradovima, a isto tako moramo eh, imati na umu ruralna područja i njihovo stanovništvo. Ne smijemo eh, dovoditi do eh, podjeli i zato imamo urbanu agendu ona mora ići ruku pod ruku sa ruralnom politikom. Tako će Europska unija biti dobra i prihvatljiva za sve europske građane. Tako možemo reagirati na euroskepticizam. Ne smijemo dozvoliti da dođe do podjele među regijama. I na kraju, a to svi e, dobro znate, borba se isplati, ona još nije gotova, e, e, biti će završena kad budemo imali onu kohezijsku politiku koju zaista želimo. I na kraju jedna primjedba, to je moja osobna politika. Vrlo me veseli da je se odbor e, e, e, regija izjasnio za uvjetovanosti. I ja to mislim jer time smo uklonili jednu prepreku koja svakako nije bila potrebna. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ovo su bili naši glavni govornici prvog panela, a sada otvaram raspravu. Slobodno se javite za riječ. Gospodinu Marži, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjednice. Ispričavam se, vi se javljate kao koordinator, dakle započinjete normalnu, normalni postupak. Ispričavam se. Nisam prvo čula koordinatora. Dakle, počinjemo s koordinatorima. Gospodin Van Nistero, izvolite. Ha, mi smo samo slijedili e, prijedlog koji ste iznijeli na početku sastanka. Pa nekoliko stvari. moramo biti e, svjesne činjenice da smo kao na obiteljskim proslovima. Imamo ove godine 30-godišnju objetnicu europske kohezije. Nismo čuli ništa što ne znamo. Ona je centralna, ona je ovo, ona je to. Ne bismo li mi zapravo trebali imati širu raspravu, čuti kritike ove politike, u što se događalo u razdoblju 2014. 2020. koliko smo potrošili, imamo li prave instrumente kao, mi smo kao žabe u vreloj vodi i samo krekećemo. <laughs> To se događa u obiteljima što su naše slabosti? Mi kao EPP smatramo da to je konherencija. Imamo Junckerov plan, imamo različite instrumente, imamo EFSI, imamo e, konkurent, konkurentnost na svjetskoj razini, imamo balkanizaciju Europe u načinu razmišljanja, u vrijednosti, vrijednostima. Na neki način e, to je dobro, do, imamo dobre rezultate. pa proširimo e, raspravu i e, dođimo do vitalnih informacija. Neke smo naravno čuli. Komisija ne procjenjuje u uistinu ono što se događa recimo obzor 2020 kao da je to divan Maserati bez dva kotača. A, da, vozi, motor radi, ali nema brzine da prijeđe kilometre. Mi moramo naći novu poziciju e, u kružnom gospodarstvu, u konkurentnosti koja je vođena znanje, u našim e, stupovima na kojima Europska unija počiva. Mi moramo povoditi, e, provoditi ovu raspravu. Govori se recimo o, o uklanjanju socijalnog stupa iz kohezijske politike. Socijalni stup e, će biti odvojen. A ja vam kažem EPP, to je ključna pogreška Europske komisije, oni nisu povezani, nešto nije u redu s njima. E to mi moramo kritizirati. Mi moramo reći kako kako nakon 30 godina provođenja kohezijske politike bi to bila kolosalna greška. Imamo tematske koncentracije i druge elemente. Sve mi to moramo zajedno sagledati. Mi imamo pametnu specijalizaciju na nekim teritorijima, gradimo infrastrukturu u različitim e, regijama. Treba ljude e, obrazovati e, obrazovati u svakom mogućem pogledu. I kao posljednje, mislim da moramo i kritički stav koji novac moramo zadržati u Europi na osnovu najboljih, najboljih rezultata. Uzeli smo milijarde iz kohezijskog fonda i prebacili ga u SF a vrlo često ti dijelovi nisu povezane. Ako se povežu, mogu onda potrošiti novac, a u suprotnom taj novac troši komisija. Sedmogodišnje razdoblje je jako dobro, to je divno. Međutim, u tih sedam, sedam godina ljudi ne propoznaju uvedene E, promjene u smislu radnih mjesta i drugih e, izmjena. Govorili smo o vidljivosti. Ja smatram da Europa e, mora poraditi na svojoj komunikaciji. Partnerstvo može, može biti mnogo, mnogo snažnije. Moramo biti međutim jači pozitivno gledam na sve ovo. EPP, eh, e a mi eh, podržava ono što smo čuli, barem 95% toga, ali to nije sve. Hvala, gospođa Breso. Izvolite. Hvala, hvala predsjedavateljice. Po mom mišljenju, ne govori se o svim važnim pitanjima ne govorimo mnogo o neravnopravnosti. Tijekom krize došlo je do neravnopravnosti, ali dugoročno gledajući to pitanje e, je dalo rezultate, dakle po mom mišljenju neravnopravnosti, nejednakosti su se smanjili. Zatim moramo shvatiti kako bez kohezijske politike jedinstveno tržište ne bi bilo moguće. Naime, došlo bi do razlika i to velikih između slabijih i snažnijih e, članica. Kohezijska politika je nužan instrument jedinstvenog tržišta. Drugo pitanje na tijekom krize dogodilo se mnogo toga što je ojačalo uvjerenje mnogih e, kako e, kako hezijska politika mora se odnositi na sve regije, mora obuhvatiti sve dijelove Europe. Naime, kriza, je, e, kriza je na neki način zaustavila približavanje gospodarstava i zbog toga je došlo do novih e, teškoća koje je Demike, gospodin Demikeli se spomenio. Međutim, čak i u najboljim e, e, regijama, najbogatijim regijima imamo poteškoće a koje ne možemo riješiti bez ciljanih politika. No, s druge strane imamo ruralne zone, imamo periferne zone koje međutim čine 80% teritorija. Kohezijska politika ima ima mogućnost i potrebu surađivati sa drugim politikama. Naime, postoje specifične politike za potpuno iste ciljeve. Recimo, u području digitalizacija, inovacija, okolišnih politike. I sve te zone moraju biti sagledane u tom e, svjetlu a e, spomenuli smo isto tako i e, stupicu srednjih, srednjih prihoda cijeli europski industrijski sektor, izvrš, sektor je pod pritiskom stvari i trendova koji dolaze iz vanih, primjerice dumpinga, a Europska unija se sa svim tim nosi. Sve te regije trebaju pomoće kako bi održale svoj položaj, jer inače će resursi ove politike nestati trebamo imati ciljane politike za različite teškoće, za različiti probleme koje će biti u skladu sa općim ciljevima Europske unije. Na trećem mjestu je pitanje potrebnih financijskih sredstava. Ja smatram da smo mi na strani kohezije e, kao politički klub mi se u svakom trenutku moramo a, sjetiti imati na umu da su pred nama novi izazovi, ali i e, nove inicijative. Za sve njih trebamo imati financijska sredstva. Spominje se korištenje privatnog sektora, naročito u Junkerovom planu. Međutim, problem je da novi izazovi i nove politike traže nove financijskog, nove, nova financijska sredstva. Dakle, moramo nabaviti nova sredstva. Ako Europska unija preuzima nove obveze, moramo stvoriti i nove, nove resurse, nova vlastita sredstva. U okviru europskog semestra Mislim da moramo razmišljati o konvergenciji. Točno je da da politike europskog semestra bi trebale biti opće makroekonomske politike koji utječu na čimbenike što smanjuje konkurentnost Europske unije. To je točno, ali ona moraju biti koordinirane s kohezijskom e, politikom koja je mikropolitika koja djeluje i koristi se na teritoriju. Međutim, koordinacija mora biti dvosmjerna mora postojati dvosmjerna konvergencija. Europski semestar mora biti uključen u višegodišnju politiku jer djeluje na konkurentnost jedne zemlje, a to nije moguće riješiti u šest mjeseci. Dakle, to mora biti dijelom višegodišnjog plana a svake godine se provjerava prikladnost tog programa. Na taj način bismo lakše uskladili ove dvije politike. Obje naime djeluju u višegodišnjem okviru. Ne možemo mi svake godine prilagođavati kohezijsku politiku onome što se događa na terenu Zahvaljujem e, svima na onome što smo čuli, po mom mišljenju. Ako imamo uvjete za makroekonomiju, onda se one odnose na sve politike Europske unije, na samo kohezijsku treba imati politiku koja ne kažnjava nego daje poticaje. Dakle, a to je ono na što se moramo fokusirati da našim politikama potičemo sudionike na poštivanje ne samo propisa nego i temeljnih vrijednosti Unije. Hvala. Hvala. Još bi jedno zamolila govornike da poštuju dodijeljeno vrijeme. Zato želimo čuti što je moguće više mišljenja. Gospodin Van Miltebong u ime ALDE. Kao prvo, hvala svim govornicima na doprinosima. Imam tri pitanja za gospodina Demikelisa. Rekli ste e, i postavili pitanje što su naši prioriteti. Hoće li biti sve, hoće doći do sveobuhvatne e, europske strategije do 2030. Ja nemam nikakvih informacija o tome. Zanima me što je s tim. Drugo pitanje. Rekli ste kako moramo povezati sustav e, inovacija u regijama i razviti strategije pametne specijalizacije. Međutim, kako dovesti ulaganja u tu? Imamo Integrate Europe program, međutim, e, njime se financira samo razmjena znanje, znanja. Dakle, što je sa istraživačkim projektima sa ulaganjem u istraživačku infrastrukturu. Na taj način bismo mogli zapravo poticati ulaganja i u okviru Integrate Europe. Govori se mnogo o urbanoj dimenziji što je sa budućnošću inovativne urbane agende. Zanima nas što će komisija učiniti nakon provedbe ovog uspješnog programa. Hvala. Gospodin Omrđi, imate riječ. Hvala predsjedateljice. E, siguran sam da me kolege neće više prekidati. Mi imamo danas jedno drugačije vrijeme. E, koliko smo raspravljali 2017. o kohezijskoj politici, a, a sve te rasprave su sadržane u izvješću parlamenta u, kontu e, i u odboru za proračun imamo vrlo zanimljive izvještaje o e, budućnosti kohezijske politike. Međutim, sada smo u ozbiljnom trenutku, važnom trenutku gdje će doći do rasprava o proračunskim e, dodjelama. Mi smo sada u crvenoj zoni mi smo nekako visimo e, na tim odlukama koje će donijeti drugi ljudi. I stoga bih vam želio reći da malo žalim, nas malo žalim, malo žalim Europski parlament, e, žalim našu nemoć, naročito i to ću e, reći kao član odbora za proračun. Žalim zbog naše proračunske nemoći. Kad bismo imali e, pravi parlament koji bi morao, e, mogao raditi na pravom proračunu, onda bi stvari bile drugačije. Nisam siguran da, da naši pozivi E, stalni pozivi da će se oni moći oduprijeti e, stvarnosti, a to je stvarnost koju nam zadaje vijeće. Međutim, računajte na nas, e, mi ćemo raditi gdje god budemo mogli kako bismo očuvali suštinu kohezijske politike. Ipak ću reći nešto o onome što sam čuo ovdje. Danas smo E, riskiramo da žrtvujemo e, politike koje su e, obavezene po, našoj, po našem ugovoru, to je kohezijska politika zbog novih izazova koji vrlo često nisu sadržani u ugovoru koji nisu obveze prema ugovoru. U sadašnjem trenutku e, smo suočeni sa svim suprotnostima. Mi smo zatvoreni u tim e, proturječima. E, što se mene tiče, mi ako želimo konsolidirati europski projekt, onda moramo konsolidirati našu obvezu, obvezu po ugovoru. ja E, nisam za obrambenu politiku e, mislim da e, tu države članice moraju učiniti ono što je najvažnije a druga primjedba kohezijska politika to nije otok koji je okružen drugim politikama koje nemaju utjecaja na tu politiku ako kohezijska politika nije postigla sve rezultate, ako sedmi izvještaj pokazuje da još uvijek ima razlika, to je stoga što imamo globalne ekonomske politike koje slabe napore kohezijske politike. E, neće vas to začuditi e, kad kažem da je to politika štednje koja je e, spriječila jačanje javnih e, usluga govorim o obrazovanju na primjer možemo govoriti i o zdravstvu e, stoga je jako teško postići naše ciljeve i stoga moramo poduprijeti e, regionalnu politiku na svim sastancima a na samitu je došlo do negativne odluke što se mi smo protiv e, ove zajedničke obrambene industrije. Vidimo e, vidimo ova postepena klizanja koja štete kohezijskoj politici, koja štete solidarnosti. Nisam čuo ovdje u prioritetima o, da se spominje siromaštvo. Danas siromaštvo postaje, e, nažalost, e, europski e, prioritet, borba protiv siromaštva. Siromaštvo postoji čak i u vrlo bogatim regijama. Imao bih još mnogo toga reći. Ono što želim sada reći u zaključku. Što se tiče uvjetovanosti, naša Eh, naš klub je protiv eh, uvjetovanosti ali eh, protiv makroekonomske uvjetovanosti mm, mislim da bismo trebali uravnotežiti i postavlja se danas pitanje uvjetovanosti u vezi sa vladavinom prava jer ne možemo e, smatrati da da evropske politike e, mogu imati neke apsurdne absurdne e, ciljeve. Evo, toliko od mene. Hvala. Thank Hvala najljepša. U ime zelenih. Tko će uzeti riječ? Tko će se javiti? Netko od vas? Gospodin Škrlec, dozvolite da govorim hrvatski. E, vrlo kratko, kohejska kohezijska politika je vrlo važna za budućnost Europske unije, e, pogotovo u ovom trenutku kada i govorimo i raspravljamo o tome kako bi zapravo Europska unija trebala izgledati u razdoblju nakon što će vjerojatno Velika Britanija izaći iz članstva. I možemo reći da će uvijek postati e, države članice koje će biti lokomotive razvoja, ali ako želimo Europsku uniju na globalnoj razini predstavljati kao lidera, možemo reći u tehnologijama, u poštivanju Pariškog sporazuma, u socijalnim pravima, u zaštiti okoliša, tada taj vlak sa lokomotivama koje ga vuku ne mogu učiniti svega nekoliko vagona prvog razreda, a svi ostali da budu drugi razred. Dakle, moramo upravo kod kohezijsku politiku jačati slabije razvijene države članice da postignu barem koliko toliko ujednačeni razvoj i da mogu slijediti e, one razvijenije. Ja bih rekao ono što je najvažnije da standard građana u tim državama članicama bude bolji nego što je danas. Jer ono što danas doživljavamo je da građani iz tih država članica zbog siromaštva koje ovdje također je svega malo bilo spomenuto odlaze u bogatije države članice i te države članice iz kojih se odlazi doživljavaju jednu demografsku eroziju koju moramo zaustaviti i koju nam upravo kohezijska politika omogućava. E, na kraju e, da zaključim kako e, je vrlo važno da bez obzira na, sve čimbenike moramo pojednostaviti procese, ali isto tako i moramo zadržati određenu kontrolu da se sredstva kohezijske politike koriste namjenski zbilja za ono za što su i namijenjena. Hvala lijepa. Thank you Hvala, gospođo Demate, imate riječ. Hvala. Hvala izvjestiteljima, hvala i predsjedavateljici. Ne želim dužiti. Mm, imamo izvjesne bojazni, posebice kada je riječ o rezovima od 10 do 15 posto u smislu kohezijske politike koje je najavio povjerenik e, o Otinger. A to je jedina retristributivna politika koja je preostala. Resursi se usmjeravaju na europsku obranu, a uzimaju kohezijskoj politici. Još jednom smo svjedoci e, politici e, financiranja nečeg drugo, a uzima se uzima se od politike koja bi trebala ostati takva kakva jeste. Europska, Europski parlament je o ovome već e, glasao. Glasali smo za borbu, e, borbu protiv sirame, e, protiv siromaštva. Jedna četvrtina europskog siromaštva ugrožena je, naime na rubu je siromaštvo. Mi želimo e, uvođenje minimalnog prihoda, želimo rezervu od 20% za Europski socijalni fond koji bi se koristio za borbu protiv e, socijalnog e, isključivanja. U Italiji, u Grčkoj E, minimalni prihode ne postoji, a bilo bi jako dobro da ga se uvede. Zatim tu je makrokondicionalnost i europski e, semestar. Mi smo protiv toga. Neki kolege su isto to rekli. Želimo da i odbor regija i dalje s nama nastavi borbu da se, iz, da se ne računa deficite kao e, e, sredstva za sufinanciranje regija, što je za sada slučaj. U okviru reforma monetarne unije koje je komisija predstavila u prosincu, još jednom primjećujemo da se ide opasnim putem trenutačna rezerva e, strukturnih, strukturnih e, e, forma od 91 milijardu želi se preusmjeriti. To je jako opasan korak jer se time jako ugrožava kohezijska politika. Strukturni fondovi bi bi trebali biti korišteni uz mnogo bolje instrumenti kako bi se riješila razna druga kritična pitanja. Thank uh, Hvala. Najljepše imamo još dva govornika na popisu. U ime odbora ređi, gospodin Rujes, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Hvala, predsjedateljice. Htio bih e, iskoristiti ovo vrijeme za dvije primjedbe. U prvom redu priključujem se onome što je već rečeno o, obrani, e, obrani kohezijske politike. Drugo, kohezijska politika će postići svoje ciljeve samo onda ako uspije izgladiti neravnoteže između zemalja i država članica i e, razlike između regija. Ne možemo prihvatiti da neke države članice jer su profitirale od kohezijske politike da te e, doprinose tome da se razlike i nejednakosti u zemlja, u toj određenoj zemlji još povećavaju. E, kohezijska e, politika je važna i za demokratizaciju javnih ulaganja mnoge regije ne bi imale nikakvih e, javnih ulaganja bez kohezijske politike. E, te e, regije koje bi bile u takovoj situaciji upravo to čini kohezijsku politiku toliko važnom. Mi ćemo učiniti sve da se ta politika nastavi. To je zaista majstorsko djelo e, Evropske unije. E, Hvala najviše, imamo bugarsko predsjedništvo i da vi dajete veliki prioritet kohezijskoj politici i to je vrlo važno. Moje pitanje je sljedeće. Kako možemo ubrzati procese na razini država članica jer mi smo toliko zahtjevni kad govorimo o programiranju, provodbi u dijelu, monitoriranje, izvješivanje. Recimo u programingu kažemo treba nam više partnerstva što znači e, principi od zgora prema dolje, pre od dola prema golje, u, među dionicima, među državama članicama. Znači moramo koordinirati ovu politiku sa drugim politikama. To je jako zahtjevno i zahtjeva vrijeme i ako počnemo sa program programiranjem samo tek 2020. godine, onda je to prekasno za implementaciju i u novom razdoblju ćemo opet e, nećemo uspjeti e, postići e, rane rezultate u nove financijskoj perspektivi. Dakle, u ovom trenutku bismo trebali početi programirati i, odašiljati mm, jasne poruke državama članicama o tome koji su prioriteti. O tome smo već razgovarali na sastanku odbora Ređi kada je potpredsjednik bio ovdje, on je Tomislav, naš bivši eh, kolega, koji je rekao da još uvijek nemamo prioritete za kohezijsku politiku, za europski proračun. Trebaju nam jasne poruke koje će se odašlati državom članicama u ovom trenutku, inače će biti kasno. Znam da to nije lako jer istovremeno sad se borimo sa implementacijom za e, razdoblje od 2014. do 2020. Tek smo počeli sa implementacijom. Kako to ubrzati? Kako ubrzati tu implementaciju, a istovremeno pripremiti se za sljedeći e, razdoblje? a zatim koji su naši zahtjevi za implementaciju i koji su rezultati koje očekujemo u sljedećem razdoblju. To je ono o čemu sad govorimo kad govorimo o uvjetovanosti. Koje će biti uvjetovanosti i hoćemo li tim uvjetovanostima napraviti prepreke, prepreke ili poticaje za kohezijsku politiku? O tome moramo razmišljati. Čula sam nekako neke kolege govore o poveznici sa gospodarskom politikom. Protiv toga ne možemo biti, jer što je zapravo europski semestar i europski semestar je, e, definira dobre ekonomske e, politike koje idu u prilog razvoju. A kohezijska politika je također politika razvoja. Evropski semestar, e, radi se tu o tržištu rada, borbi protiv nezaposlenosti, stvaranje dobrog poslovno ograženja, reforma pa, javnog sektora, odnosno administrativ kapaciteta. Dakle, moramo zajednički raditi na koherentni način, ali tako da uspostavimo e, uvjetovanosti koje će biti poticaj, a ne prepreke. Hvala. Thank Hvala najljepša. Ovo su bili komentari i pitanja od članova odbora ređi, uglavnom koordinatora političkih klubova, a sada ću zamoliti naše govornike da reagiraju i odgovore na određena pitanja. Prvo dame, kao što je to običaj. Evo, kad god je situacija opasna, žene idu naprijed. Gospođa Pavlova imate riječ. Hvala najljepša za sve doprinose ovoj raspravi. Prije svega bih želja reći da u stvari ja se slažem da nam treba još uvijek boriti se za kohezijsku politiku, ali ne za njezino postojanje, već njezine specifične ciljeve i to je nešto što bih željela spomenuti kao moju reakciju na intervencije. Mislim da smo tome svi posvećeni da imamo specifičnu raspravu o specifičnim ciljevima E, zatim, e, s jedne strane moramo analizirati ono što smo naučili, uzimajući u obzir sve postojeće izazove, a zatim donositi odluku. A sada idem na pitanje da naša nacionalna stajalište kao što je već spomenulo i kao što je rekla, rekla, rekao naš minister Dončev, on je to već danas spomenuo, ja ću to ponoviti. Ono što nam svima nedostaje je dugotrajna, dugoročna strateška vizija i ciljevi za Europu 2030. godine moramo analizirati e, to gdje želimo biti 2030. godine. To je knjiga koju svi imamo na našim stolovima i trebamo vidjeti kako ćemo se suočiti sa izazovima, s onim starim e, izazovima i tradicionalnim politikama. Nažalost, još uvijek imamo e, razlika, razlika između regija i država se produbljuju. A imamo i nove e, države koje imaju različite ili nove probleme, nove e, regije s problemima, novim problemima kao što klimatske promjene, treba nam investicije e, za integraciju, socijalnu E, integraciju i socijalni stup koji je još jedna važna točka za nas. Moramo se usredotočiti i moramo imati zaista koherentnu politiku ulaganja koja će uzeti u obzir socijalnu e, element, investicije, infrastrukturu to bi trebala biti jedna zajednička e, jedinstvena politika na koju ćemo se usredotočiti. Znači ono što je to što predlažemo i i u tom smislu želim da ide rasprava od 9. ožujka u Sofiji ćemo imati vrlo važnu raspravu o okviru ciljevima prioriteta sljedećeg proračunskog razdoblja i tako ćemo početi, sagledat ćemo sveukupnu sliku i vidjeti koji je specifični okvir i ishod sljedećeg e, e, srednjoročnog e, proračuna, kako bi trebao izgledati, koje su stajališta i mišljenja. Zato ćemo nastaviti sa kohizijskom politikom, zatim ćemo razgovarati o poljoprivrednoj politici i socijalnom fondu, moramo vidjeti sve dimenzije i onda ćemo e, e, sve obuhvatiti tako da ne bude fragmentacije, moramo imati sve, sve obuhvaćeno i stoga imamo globalne rasprave, ali i specifične tematske koncentrirane e, rasprave o različitim politikama i kao rezultat toga želimo zapravo iznaći zajedničko stajalište za sve te politike. Hvala. Hvala. Gospodin Demikelis će sada nastaviti. Hvala najljepša. Želio bi se reagirati e, u četiri stvari. Prvo je koherentnost koju je pokrenuo Lambert van Histeroj. Ako postoji jedna politika koja je multisektoralna i multidisciplinarna, to je kohezijska politika. To je jedina politika koja objedinjuje različite protagoniste u različitim sektorima. Je li to dovoljno? Da, ne, nije dovoljno. Znači moramo razmišljati kako svi instrumenti E, e, Europske unije budu koherentni i strateški komplementarni. I zato ako pogledamo paket 6. E, prosinca, postoji tu pojam nacionalnih platforma, a to je početak razmišljanja o tome kako objediniti različite politike i instrumente kako bismo bili sigurni kada različiti fondovi se ulažu u različite zemlje i regije, da to bude koherentno i da jedni ne škode drugima. Treća dimenzija koherentnosti je e, ono što se tiče semestra. Sve rasprave o upravljanju Evropu e, se otemelje na stabilnosti, reformama invest investicijama. Ako kažemo da su strukturalni fondovi najveći investicijski instrument Europe, ne možemo mi ostati izvan te rasprave. Moramo biti u toj debati. To je jedini način da e, napredujemo. Ako želite da se vaš glašuje, morate biti unutra, morate sad sudjelovati u raspravi i zato pitanje toga bili kohezijska politika trebala biti dio veće e, šire rasprave o upravljanju Europom. To jednostavno nije nikako pitanje. Ona mora biti dio te rasprave. Bolje je ući u tu raspravu da vidim da bi ono što e, bude rezultat imalo smisla. Sljedeća točka je apsorpcija. Vi ste to e, spomenuli s punim pravom. Sad smo godine 2018. stvari ne izgledaju baš dobro. No, na kraju 2000, ne, najnoviji podaci, 50% resursa kohezijske e, politike je dodijeljeno različitim projektima. 2 milijuna projekta se već odvija, 800 tisuća malih i srednjih e, poduzeća je dobilo podršku, gotovo 8 milijuna ljudi dobilo pristup podršci e, u iznalaženju e, poslova i radnih mjesta. Stvari se događaju, ali to se ne to nije e, ono što se održava u e, zahtjevu za plaćanje, to je računovodstvena stavka. Usput rečeno, ako želite usporediti instrumente i politike, moramo koristiti iste parametre jer čini mi se da kad govorimo o kohezijskoj politici govorimo o plaćanjima, a u drugim politikama govorimo o ugovorima. Moramo biti sigurni da govorimo o istim stvarima i da rasprava se temelji na sličnim pojmovima i sličnim kriterijima. Treća točka e, su informacije i informiranost. E, Bićete iznenađeni kad čujete koliko ljudi još uvijek misle da je ova politika e, zapravo se tiče biciklističkih staza i bazena. To je karikatura ove politike i na nama je da objasnimo da ova politika nisu te stvari, već puno, puno više događaj kojem vi predsjedate je fantastičan e, primjer onoga što radi ova politika i to moramo činiti često u svakoj e, prilici moramo spomenuti e, ono što ova politika čini čak i biciklistički staze su dobre ako podržavaju održivost samo po sebi to nema smisla ali nemo ali ne radi se o je samo jednom jedinom projektu, već lokalnom strategiji e, e, čiji je taj projekt dio. I konačno o tri pitanja koja ste pokrenuli što se tiče E, nasljeđa Europe 2020. O tome se još uvijek raspravlja i još uvijek e, tu se govori o održivim e, ciljevima održive politike kao referentu za budućnost. Ne vjerujem da će se ta rasprava odvijati u sljedećih nekoliko tjedana, ali idemo u tom smjeru. Što se tiče inovacija i blago protiv oštrog ono što mi o čemu razmišljamo je ono o čemu moramo pregovarati i raspravljati sa lokalnim vlastima, regijama i državama su ciljevi, što želimo postići i to onda ostavlja regionalnim lokalnim vlastima jednu kombinaciju koje mogu postići ciljeve jer javna percepcija koja proizlazi iz ravne rasprave nije važno da li ćete financirati ovo ili ono već hoćete li postići ciljeve koje ste svi postavili da se e, poveća broj malih i srednjih e, poduzeća koja će surađivati sa sveučilištima. To je pomak u paradigmi koji je već započeo u ovome razdoblju i koji treba osnažiti i pojačati. Što se tiče urbane inovativne akcije, nema odluke o tome da li nastaviti sa tim djelovanjem u budućnosti jer ono što u ovom trenutku mislimo je kako osnažiti sveukupnu urbanu dimenziju kohezijske politike. Oprostite. U trenutnom razdoblju je malo raspršena po različitim instrumentima 5% za urbanu inovativnu akciju, zatim Urbakt, E, održ, e, strategije za održivi urbani e, razvoj i tako dalje. Možemo li to objediniti i dati urbanu dimenziju politiku, a onda pitanje se postavlja i odgovorit će se da li nam treba koordinirana urbana akcija. Hvala. Želite li reagirati na ovo? Imate li što god reći? Vas dvoje ne. Nekoliko stvari. Ja se ne slažem da je sve on uobičajeno. Ja mislim da, je, da se klima promijenila, ali to je sada klima straha. Straha da se novac oduzima. A u atmosferi straha morate se zapitati kao što si i ti rekao, jesmo li na pravom putu. Jedna od glavnih e, točaka po mom mišljenju je to da se moramo e, usredotočiti na stup regionalne i socijalne kohezije. To je dio šire strategije. Mnogi su e, to istaknuli. To mora biti koherentna politika koherentni pokretač obnove našeg društva baza temelje promjene paradigme jer mi uz pomoć toga moramo stvoriti novu osnovu života. Regionalna politika se spominje u ugovorima, no to nije odvojeno poglavlje nego moramo regionalnu politiku gledati kao pomoć svim drugim e, politikama. Da se ne daje novac dijelom e, kroz financiranjem, sufinanciranjem drugih e, projekata kao što rade nacionalna tijela. Kako te nacionalne platforme, po vašem mišljenju, Demi, gospodine Demikelis, će funkcionirati? To je ono što me zanima. Postoje druge platforme za digitalizaciju, za inovacije. Imamo jako puno nacionalnih platformi, ali to više nema smisla kad pomažete, želite uvijek naći saveznike. Ako ostanete sami, izgubit ćete. Dakle, ono što morate učiniti, morate naći saveznike unutar službi komisije i pokazati im da ako uzmu kohezijsku politiku i uvrste je u svoje projekte, da će ona donijeti koristi Višegodišnji financijski okvire će biti predmet bitke između država članica, ali i između raznih politika. Ovdje je riječ o dodanoj vrijednosti. I zbog toga je nužno da vi odbor e, regiji zajedno sa strankama koje zastupate oblikujete i zamislite kakvu Europu želite. Govorili smo o zaostalim e, regijama. Nakon jedne godine Trumpa jedini rezultat njegovog predsjedništva je obogaćivanje e, bogatih i dalje osiromašivanje siromašnih. I to je bio konačan rezultat izbora Trumpa. Mi ovdje govorimo o e- europskim vrijednostima, one su drugačije. U potpunosti se slažem s Lambertom Potpuno je ludo izbaciti socijalni stup e, iz kohezijske politike jer je e, socijalni stup njezina srž. A što je sa europskim e, semestrom? On je vrlo koristan. Nemojte ga pocijenjivati. To se uvijek gledalo kao makroekonomski instrument, ali važne su preporuke e, za države članice. Mnogo je dobrih e, preporuka o makroekonomskim politikama, malim i srednjim poduzećima, o energetskim politikama, klimatskim e, politikama. Zašto ne? zašto ne bi uključivanje uključio i upravljanje regionalnim politikama? Vi morate reći i čvrsto lupiti snagom, pa mi želimo i našu regionalnu politiku u to uključiti, one su isto važne. Hvala vam. Hvala, vrlo ste poticajni, gospođe Westphal. Vrlo kratko. Mm, zadovoljstvo mi je sjediti kraj tebe. mislim da možemo još mnogo toga zajednički napraviti, da možemo imati jasni mandat za regionalnu politiku. Mm, e, iz tog razloga smo i napisali ovaj izvještaj kako bismo mogli rano ukazati na probleme. Mnogi od kolega su bili prisutni već u prošlom mandatu i znaju kako su se stvari odvijale s programiranjem mm, kad smo imali e, e, u razne opće e, uredbe. Kad smo počeli raditi na strukturi, ali kad još nismo imali proračun, stoga danas kažemo moramo sada i drago mi je da bugarsko predsjedništvo počinje time. Moramo potaknuti države članice. Podsjećam na to što je rekla kolegica Damato. Ako zaista imamo rezove, rezove od 10 do 15%, onda to ne znači ništa drugo nego da će mnoge zapadne zemlje Evropske unije ispasti iz kohezijske politike. Ono što smo zaključili za urbanu agendu e, će također možda otpasti. Ono što smo e, s ponosom isticali će otpasti. Stoga e, države članice malo jače povući. One moraju malo više novca dati u fondove. Socijalna demokracija E, ima jasne poruke e, u Njemačkoj. Govorim sada za vlastitu stranku. Mi tražimo više novca e, za sve nas. Stoga možemo govoriti o prioritetima, o temima, temama, ali ako nemamo novca i ako do toga novca ne možemo doći, onda sve ovo o čemu ovdje govorimo i filozofiramo se neće moći ostvariti. Onda će se ta e, Europa urušiti i imat ćemo jako velike teškoće. Onda će pobjediti oni koji žele srušiti Europu i odbaciti solidarnost. Hvala. Thank No, we don't have a break. Nemamo stanku jer nemamo dovoljno vremena. Zahvaljujem svim sudionicima našeg panela. Nastavljamo sada s drugim panelom. imamo predstavnike udruženja europskih lokalnih i regionalnih tijela Zadovoljstvo mi je pozdraviti gospođu Analizu Boni koja je glavna tajnica Eurositice. Hvala vam. Hvala vam na pozivu da sudjelujemo u ovoj raspravi. Već je jutros rečeno u tijeku su pregovori za kohezijsku politiku koji su mnogo teži nego prije zbog pregzita, zbog novih e, prioriteta, zbog novih pritisaka na Europsku komisiju, zatim sa lažnim e, konkurentnosti direktnih i indirektnih fondova i tako dalje. Vrlo je važno radi toga otvoriti oči koji ne vide vezu između rasprava koje se vode o, kehezi, o koheziji sa raspravama o budućnosti Europe. Sada više nego ikad. Ispričavam se. Ispričavam se. Zamolila bih kolege koji napuštaju prostoriju da to učine u tišini jer nastavljamo s radom. Hvala vam. Vrlo je važno ovu e, raspravu učiniti središnjom temom rasprave o budućnosti Europe jer nam treba ujedinjenost kako kada je riječ o instrumentima tako kada je riječ o vrijednostima. A što će nam osigurati da stvari ostaju zajedno? Europska unija je već izgubila jedan svoj dijelić. Kako ćemo mi dakle održati uniju? To je ljepilo. Ljepilo je ključna riječ. Kohezijska politika može biti i bila je ljepilo u Europske unije, projekta Europske unije treba nam u svim dijelovima ovog kontinenta. Krenimo od početka, kretimo od osnova. Dakle, da rasprava bude središnja tema rasprave o budućnosti Europe. Kada pogledate definiciju e, iz Oxforda, ove tri riječi, pogledajte slajde, imamo doista jasnu vezu s budućnošću. Treba nam ujedinjena cjelina, a kohezijska politika je ono što će, što će to i postići. Važno je isto tako razmisliti o ovim riječima. Lambert van Nistero je rekao da moramo posagledati slabe točke. Važno je osmisliti politiku i provesti politiku poput kohezijske politike da bismo bili jednaki. Međutim, to nije jednostavno, to nije lako. Što nam može pomoći a, e, da to postignemo? A što je danas naša slaba točka? a to je suradnja s gradovima jer gradovi su ključan partner u ovom projektu. Kako ćete e, to postići u okviru kohezijske politike? Mnogo toga može otići po zlu. Pogledajmo prvu fazu, fazu planiranja dizajna. U svakoj politici ova, politik, ova faza je ključna, jer ako ovdje pogrešite, ako pogrešite u osmišljavanju politika, nećete postići dobre rezultate. Morate dati dobru dijagnozu, morate uspostaviti ciljeve i morate voditi a, dobar e, dijalog jer ako toga nema nećete dobiti dobre povratne informacije i nećete stoga postići svoje ciljeve Nedostatak povjerenja je pravi problem e, pojednostavljenja, to smo e, čuli u mnogim forumima. Imamo i stručnu skupinu koja to naglašava, a to je nedostatak povjerenja na svim razinama lokalnim, regionalnim, nacionalnim, europskim u fazi provedbe isto tako može sve poći po zlu. Ako nemate dobru zastupljenost na terenu, dakle one koji će provoditi projekte, nećete postići ciljeve. Isto vrijedi i za lošu, loše upravljanje jer nećete biti učinkovitosti. Ako imate e, pretjeranu rasjepanost po sektorima, isto tako nećete to postići. Zašto su gradovi potrebi za bolju provedbu politiku? Zato jer su gradovi na lokalnoj razini najbolji radari za identifikaciju onoga što je potrebno na terenu. Vi se e, ne obraćate gradonačelniku, ministritu. Vi zapravo provjeravate u gradovima što se događa sa promjenama, jer se sve najbolje provedbe provodi u gradovima. Osim toga, oni su motori inovacije. Mi moramo nastaviti inovirati, inovirati gradovi imaju ekspertizu, stručno znanje, oni e, surađuju sa poslovnim svijetom, sa sveučilištem, sa svojim, sa svojim susjedom. A tu je i koncentracija različitih e, izazova i tu ulaze e, recimo biciklističke staze u okviru plana o mobilnosti. Što mi tražimo kako bismo poboljšali ovaj ključni instrument mi tražimo više dijaloga. Mi tražimo to od Europske unije, mi tražimo više dijaloga na regionalnoj i na nacionalnoj razini. Ako imate dijalog, imat ćete e, bolje informirane politike. Tražimo isto tako fleksibilnost da nam omoguće lakše provođenje mjera. A te ciljeve je lako e, postići. Tražimo bolju kombiniranje fondova. E, fondovi su različiti, međutim ono što je važno, važno je da upravljačka tijela koordiniraju različite fondove. Bez toga nema e, postizanja ciljevena. Također morate imati više suradnje u postizanju dugogodišnjih ciljeva. I zatim je tu e, pitanje suradnje na lokalnoj razini. Vi ste dobili naš dokument u lipnju prošle godine. Mi želimo zadržati snažnu kohezijsku politiku u cijeloj Europi. Moramo imati upravljanje na različitim razinama, moramo imati integrirani pristup i urbanu dimenziju. Moramo imati više fleksibilnosti te isto tako pojednostavljenja u e, provedbi. To je paket paket koji mi tražimo. Ne želim se ponavljati, vi ste dobili dokument o našem stajalištu, no e, aspekt partnerstva je važan. Kako ćete ga prebaciti u kondicionalnost? Ne možete. A, ovisi isključivo o državama, članicama, o regijama i drugim sudionicima da omoguće ostvarivanje ovih ciljeva. Pa učinimo to. Isto to vrijedi za fleksibilni okvir. Moramo biti fleksibilni kada je riječ o programiranju da koncentraciji, ali lokalna stvarnost je kad važnija. Neka područja trebaju više od e, promičbe, možda treba više recimo raditi na integraciji migranata i zbog toga nam je e, potrebna fleksibilnost. Mnogo je problema povezano s pitanjem državnih potpora, kontrole e, aspekt revizije, o tome smo razgovarali, ali tu je i pitanje i problem nedostatka povjerenja. Mi e, želimo ojačati urbanu i teritorijalnu dimenziju. Kohezijska politika ima tu moć, zato jer od gore se spušta na dole e, na integriran način cilja probleme i zbog toga ne trebamo od nje odustati. Urbana inovativna rješenja je e, isto tako dio rješenja. A da skratim, koji je to slon u e, sobi ono o što o čega smo svi, e, što smo svi svjesni, ali ne govorimo o tome to je povezivanje kohezijske politike sa strukturnim reformama. Kohezijska politika ne može međutim biti alat kojim će se oni izbaciti na nacionalnoj razini. Poveznica već e, postoji. Mi moramo tu poveznicu učiniti smislenom, moramo je ojačati ali pametno, ne kao paket MU. I na posljedku, definicija strukturnog e, fonda nije dobra, barem ne još. Ta loša definicija mogla bi dovesti do još većih e, problema. Nemamo dovoljno mjernih instrumenata, nemamo dovoljno dobrih parametara. S tim na umu, kao što je Nikola Demikelis eh, rekao, ne smijete eh, biti po strani, morate se uključiti u ovu raspravu. Mi kao gradovi ćemo preuzeti vlastitu odgovornost i učiniti ovu poveznicu smislenom. Nešto o čemu se može govoriti je kako koristiti ove reforme za ojačanje aspekta lokalne uprave. To sam rekla i na samom početku, na primjer u gradskim područjima postoji jasni potencijal za jačanje poveznice ruralnih i urbanih područja. Dakle, kakve kakve učinke kohezijska politika ima na, te, na ta rubna područja. možemo puno toga učiniti na približavanju svih eh, ovih eh, područja, dakle uključivanja četvrti u veće cjeline, pa gradava u veće cjeline i tako dalje. Nije to samo dijalog eh, između gradova, sve se to može obaviti na lokalnoj razini, a mi smo svjesni da Europi danas treba jača veza s građanima i ojačanje bottom-up pristupa. Moramo ojačati lokalne zajednice, moramo E, na tome raditi jer će onda i učinak svih ovih politika biti bolji. Za zaključak mogu reći da nam treba ljepilo poveznica za Europu, a to je kohezijska politika. Kad koristite ljepljivo, može vam se ljepiti za prste. I zato ga morate dobro, e, dobro iskoristiti, dobro upotrijebiti na ispravan način ako to učinite, kohezijska politika kao ljepilo e, doista će ojačati cjelokupnu Europu, a bit će dijelom rasprave o budućnosti Europe kohezijska politika je bila spomenuta u tom kontekstu samo jednom i to nije dobro. Svi moraju shvatiti da je kohezija instrument za postizanje bolje Europe. Hvala. Hvala, hvala vam na prezentaciji. Ja sada bih vam također eh, zahvalila na vašem dokumentu koji eh, su eh, članovi dobili od odbora ređi, a sada nastavljamo sa gospodinom Frederikom Valjerom, glavnom tajnikom Vijeća evropskih e, općina i regija. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Dame i gospodo, članovi parlamenta, budući ste mi dali priliku da vam se obratim, E, samo e, nekoliko dana nakon našeg sastanka e, upravnog odbora htio bih vam dati nešto iz naših lokalnih i regionalnih zajednica. Europa po prosudi građane kako se ona bavi sadašnjim problemima i kako se sprema za buduće probleme kako nas e, priprema na izazove digitalnog vremena e, koje mjere predlaže za e, mlade kako naći posao kako osnovati obitelj u svojim zemljama u svojim regijama kako se bori proti, protiv depopulacije demografskog siromašenja kako se bori protiv e, odlaska u grad što radimo za naše regije vi se e, članovi e, odbora za regionalni razvoj dakle regije su fokus vašeg zanimanja govorimo o ulaganjima Junkerov plan je korak u dobrom smjeru treba E, u, ulagati u infrastrukturu. E, lokalni predstavnici znaju da trebamo javna ulaganja. U razmišljanjima Europske komisije e, regionalna politika postaje vrlo važnom sastavnicom proračuna. Politika inovacija, solidarnosti i razvoja Europske unije je važna. Koji su ciljevi? To su ciljevi ugovora e, Europske unije. Zato žive europski građani. E, želim vam e, reći nešto o četiri točke koje su važne za one koji provode kohezijsku politiku na terenu. Mislimo da Europa treba novu e, zajedničku strategiju za e, razdoblje nakon 2020. godine. Trebamo se uskladiti sa ciljevima e, održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Moramo se uskladiti sa E, ciljevima borbe protiv klimatskih promjena. Ekonomska i socijalna politika u regijama e, mora imati u vidu i e, globalni kontekst. Kohezijska politika je usvojila načelo sve veće suradnje između vlada država članica Trebamo provesti ovaj, ovo načelo partnerstva. kohezijska politika ovisi o dobrom, dobroj suradnji sa općinama, sa regijama, sa lokalnim zajednicama. Moramo se više osloniti na lokalne zajednice ne samo u selekciji programa, već i u odabiranju prioriteta ulaganja. E, stoga smo e, imamo jedan e, kodeks ponašanja koji će nam omogućiti da se približimo potrebama na terenu. Trebamo učvrstiti veze sa europskim semestrom, sa ekonomskom i monetarnom politikom E, lokalne i regionalne zajednice moraju u to biti više uključene. Treba ojačati e, teritorijalnu e, dimenziju kohezijske politike. Osim gradova, moramo u to jače uključiti ruralna područja. Svuda u Europi i gradovi i sela su e, sve više svjesni potrebe suradnje kako bi se mogli suočiti sa izazovima koji pred nama stoje e, mi imamo jedan moto e, kažemo nema razvoja bez teritorijalnog razvoja strukturni fondovi se moraju koristiti za urbanu i teritorijalnu politiku E, ciljevi e, trebaju biti da se e, više integriramo, da se približimo potrebama svake regije i lokalne zajednice. Moramo smanjiti razliki između regija i država članica Moramo koristiti, adekvatno koristiti europske fondove. Kao što je e, rečeno u sedmom izvještaju, moramo biti e, koherentni i vidljivi. Moramo e, pokazati jasno kako se koriste fondovi trebamo imati e, zajednička pravila za sve fondove kako bismo imali integrirane pristupe. Moramo imati i više fleksibilnosti, kao što je e, rekla analiza. trebamo više e, povjerenja u naš rad, moramo bolje surađivati i biti odlučniji u našim e, stavovima prema komisiji. Moramo omogućiti općinama i gradovima da potpuno sudjeluju u kohezijskoj politici. Kohezijska politika je politika koja se najviše nadzire i e, u kojoj se e, pomno prate sve greške. Trebamo biti pozitivni u tom smislu. E, govorim i o uvjetovnosti i to je spomenuto. E, Variabla prilagodbe ne može biti jedina koja se koristi E, moramo se držati zajedničkih vrijednosti, ali e, ne smijemo lišiti teritorija mogućnosti da se razvijaju i tako kažnjavati e, građane na tim teritorijima. Naše vijeće je voljno da surađuje sa svim institucijama Europske unije, da se umrežuje kako bismo imali jaču kohezijsku politiku nakon 2020. godine. E, uz potporu odbora regija e, mi ćemo organizirati e, platforme i dijaloge u Austriji, Francuskoj, Nizozemskoj, Švedskoj i drugim zemljama kako bismo razgovarali o dodanoj vrijednosti kohezijske politike. I na kraju e, koristim ovu priliku da vam predam u ime našeg e, vijeća e, najbolje želje za budućnost. Isto tako ću vam dati jednu brošuru o našem radu. To je rezultat svih naših sugrađana rada tih e, e, ljudi koji surađuju u našem radu. Nadam se da će to doprinijeti e, jednom zajedničkom temelju, da će to učvrstiti naše jedinstvo. Mi ćemo također imati jednu konferenciju o jednakosti i solidarnosti koje će se održati u lipnju u 2018. od 11. do 13. lipnja. I sada zahvaljujem na pažnji. Thank you Hvala najljepša na vašem doprinosu. Knjiga je zanimljiva. Hvala vam na prigodi da je danas vidimo i na pozivu. Biće vrlo zanimljivo pratiti proces u različitim organizacijama. A sada ću dati riječi gospod, oprostite, gospođici Aleni Marijana, glavnoj tajnici konferenciji perifernih pomorskih. O tome što možemo razmijeniti mišljenja o vašem izvješću, gospodin Žilan. E, bit vrlo konkretna. Ono što smo uvijek pokušali napraviti kao organizacija, pokušali smo zapravo prodjeti u različite u teška područja s različitim prijedlozima i želim da vidimo što smo do sada rekli o kohezijskoj politici nakon 2020. godine. Ono što znamo je da kohezijska politika će doživjeti e, rezove i da će naj, e, najvjerojatnije uključiti socijalni fond kao što je to Znamo da će uvjetovanosti ostati i znamo da makroekonomske uvjetovanosti također ostati, neće nestati bez obzira na naše želje i razmišljanja Europska komisija želi uključiti neke poticaje za povezivanje koje izvan kohezijske politike kako bi se podoprile strukturne forme u državama članicama. To su te elementi koje moramo poznavati i koji oslikavaju e, situaciju. Već nam je rekao gospodin Mikaris da stvari nisu gotove. Ovo su zapravo e, jedna konfuzna situacija u pregovorima kada u dobro vrijeme i sa e, specifičnim prijedlozima već smo pobudili vašu pažnju. No govorimo sada o proračunu. Do smo čuli, gospodin Otenger je to vrlo jasno rekao, da ćemo imati jednu rupu zbog Brexita. To je problem koji ne možemo zanemariti, ignorirati, jer će taj problem postati Druga stvar kad govorimo, a gospodin o to rekao, gospodin Juncker je mnogih povjernika i o tome govorilo, moramo e, govoriti o novim prioritetima E, govorimo o zaobilaženju trenutnih e, prioriteta. Kohezijska politika je jedan od stalnih prioriteta. Mislimo da moramo odlično reći da neke od tradicionalnih prioriteta ne treba vidjeti kao e, zastare ili staromodne. Te su prioriteti već prosjetni 40 godina, daju rezultate i ti Rezultati su e, nešto što vidimo kao kohezijskim e, izvješćima i drugim dokumentima komisije koji govori o budućnosti Europe i to pokazuje što je e, temeljno, fundamentalno. Ne možete imati Maserati Lambert koji će voziti na dva kotača. Ne, to se ne može dogoditi. Ja Auto ne može mi graditi zgrade i mm, ceste. Moramo e, premustiti taj rasjep. To je i trenutna i buduća, budući e, proračun sredstava. To je nešto novo. Gospodin Otinger kaže 1,15 ili 1, nešto, ne znam što je rekao, 1,15 mislim da je to rekao. E, I vidjeti što to znači za nas. A sada idemo u samu kohezijsku politiku samo po sebi i da vidimo kako mi možemo zapravo se suočiti sa kohezijskom politikom kada e, se donese proračun i kako će onda to, e, e, kao što su kolege rekle, a i ja sam to rekla u uvodu, te stvari već postoje. To nije nešto novo. Postoje poveznice, ima nekoliko članovima u uredbama o tim poveznicama, postoje mogućnosti država članica da još uvijek raspodijele novac iz kohezijskih politika za svoje reforme u, u okviru semestra. Znači, ma u svrhu postojanja kohezijske politike, jer bi to bilo pogrešno i čemu bi to služilo, ne bi to služilo ni vijeću za semestar. Vrlo je važno stoga obzirom da postoje odsustvo e, sveukupne strategije, kao što je već spomenuto, da vidimo gdje smo i koji su. E, mi smo si postavili neke ciljeve u tom smislu i također pokušamo vidjeti kad se vode rasprave i opasni prijedlozi, pilot prijedlogi koji dolaze od reforme gdje je bilo sugereno da možemo koristiti neke e, naprave reforme u svojim zemljama. Nemam ništa protiv toga. E, nemam ništa protiv reformi i regionalne aktivnosti, no kako mi možemo objasniti da želimo platiti državama članicama iz e, europskog budžeta da napravite reforme koje nisu potrebne? ili su osnaženi do koje mjere. Pripremamo dokument koji će vam biti poslan danas po poslije podne svima vama što je to što vidimo kao moguću poveznicu Neću ići u pojedinosti, Lambert, imamo mojih, vi ćete ih dobiti. Znači, kako želimo organizirati ne pretvara u oruđe, jer politika je politika. FC je e, e, oruđe, ali politika je politika, hojzijska politika je politika i tu je velika razlika i moramo je ostaviti takvom kako je. Znači, ne radi se o tome hoćemo li imati poveznicu. Pojitanje je koja će to biti poveznica koju ćemo dozvoliti da imamo. Ja ću um, ostaviti vremena ljudima da govore o tome. Dvije poruke imam za vas. Nemamo strategiju i moramo vidjeti koji su ciljevi kohezijske politike. Na nama je da to definiramo i ono što je Dikola Dimitrijali rekao, koji su to ciljevi na razini Evropske unije. To moramo vidjeti kako ostaviti svoje dugoročne planove. A drugo što je nešto što se sada nužno događa, e, gospodarskog Europski socijalni odbor je govorio o većoj uključnosti socijalnih partnera. Želim vas pozivati na nešto ćemo zajedno s vama organizirati, gospođa predsjednice Francuskoj, to, u Toskani, e, u Italiji, i u Njemačkoj, da pokušamo objediniti sve socijalno-ekonomske e, partnere i korisnike da e, dokažemo svima nama koji želimo sudjelovati da je ova politika bila korisna za korisnike. Tu leži potrošača jer novac ide iz politike i nitko ne dobije novac natrag. Prema tome ne može se ponekad opravdati kada mm, imamo rasprave o tome kako, zašto povećati budžet. E, država će mora doći do pravičnog povratka. Ovo je dobar način da se pokaže da se rezultati osjećaju na i u rukama e, građana Europske unije. Nadam se da će kolege biti zainteresirani sudjelovati u toj raspravi. Hvala vam. Očekujemo i vaše stajalište. Očekujemo da nam ga danas pošaljete. sve će nam to biti vrlo korisno u općoj e, e, e, raspravljamo o kohezijskoj politici bez da spominjemo socijalni fond koji je važan dio posebice za nas dio te politike. Važno je da zadržimo cjelinu, važno je Renu Matiju Moriju, generalnom tajniku Asocijacije europskih regijsku politiku. Posljednicam e, govornik pa vas moram upozoriti da ću spomenuti neke stvari koje su već e, rečene. Nema važnije ulagačke politike za održivi e, rast i ekonomski i regionalnom kondavanju podrške regije u ojačavanju njihove uloge koja e, je druga politika otvorila milijun radnih e, mjesta i omogućila milijunima E, bi trebala baciti svjetlo na to koliko je toga postigla kohezijska politika. Ne možemo mi e, poboljšati sve, moramo učinkovitije trošiti e, fondove, ali kohezijska politika mijenja na bolje živote europskih građana unatoč postojećim razlikama dugogodišnji proračun Europske unije će se smanji, smanjiti, toga smo svih teritorija, jer je to najpametnije ulaganje za budućnost Unije. Unija se mora držati zajedno i pokazati da parlamenta u rezoluciji iz siječnja 2017. je neobično važna i mi je pozdravljamo i pozivam vas da pogledate naš dokument koji smo poslali. Treba nam jednostavnija postupci, jednostavnija prati koji su orijentirani prema rezultatima. Četvrto, moramo smanjiti broj fondova. Mnogo je fondova u fleksibilnost u pronalaženju rješenja koji će odgovarati njihovim specifičnim potrebama u okviru sredstava koji ona mora biti cjelokupna u svim dimenzijama a naravno mora se usredotočiti na djelotvornu koordinaciju inovacija. To je popis oko kojeg smo se usuglasili, no moramo povesti pravu raspravu. Komisija, Europski parlament, regionalna tijela moraju o tome razgovarati naši članovi žele da ciljevi e, teritorijalne suradnje javnost e, promiče razmjenu iskustava sve one mjere koje omogućavaju e, uklanjanje sredstava iz kohezijskih ciljeva kohezijskog politika naše regije odbacuju naravno spremni smo sa svim dionicima, svim političkim dionicima razgovarati o učincima kohezijske politike i e, rashoda. Komisija je e, upotrijebila čitav niz e, uspješnih načelo upravljanja na različitim razinama treba biti primijenjeni ovdje samo ako sudjelujete i ako surađujete sa lokalnim i e, regionalnim tijelima postičete ciljeve i to na dobrobit e, građana i programa kohezijske politike i to upravo na ovom načelu jer na taj način ćemo imati veću transparentnost, veću odgovornost, veću vidljivost Europska e, unija ima i vodeću ulogu u Pariškom sporazumu teta koji donose najveću dodanu vrijednost, a sve na temelju načela e, razmjernosti. O tome je riječ u kohezijskoj politici. Vi to znate, mi to zname, znamo, jedino se nadamo da to znaju i e, da to znaju i u komisiji nedostaju gradu, smo to spominjali u našim eh, razgovorima, moramo naprosto više učiniti. Tre, građani trebaju znati što su ciljevi kohezijske politike, jer da je tome tako, oni bi se žestoko borili za to. Mi moramo to sve zajedno poboljšati. Ja vas pozivamo da zajedno raspravu pozivam prvo koordinatore. Gospodin Nisteroj netko je e, spomenuo gospodina Otingera koji je spominjao ZPP, istraživanje i kohezijsku politiku koji će i dalje ostati u samoj srži europskog proračuna e, u sljedećih deset godina. Čuli smo dobar e, trenutak. Želim još nešto naglasiti. Kroz dva pitanja. Kao prvo, što je sa Savezom s komisijom? Kako ćete iz različitih e, e, krajeva, iz različitih e, regija, kako vi tomo, tome pristupate? Trebala bi, po mom mišljenju, postojati neka veza, neki savez u smislu je veza između onih na prvoj liniji i onih drugih e, e, onih iz svijeta istraživanja, iz svijeta tržišnog natjecanja. Želim čuti nešto više o ovoj temi. Ja sam spomenuo primjer Maseratija. Smatram horizontalna politika se kreće u pravom smjeru i e, gradimo. To je divan primjer. Čak i OECD kaže kako su naše politike dobre i one e, najnovijem europskom Airbusu koji nema instrumente za slijetanju. Možda bi vam dobro došao taj članak udruga, udruženja na onome što su e, rekli jasnoj potpori kohezijskoj politici. U to nismo ni sumnjali, to je rekao kolega. Svi smo mi dio istog tog saveza koji se bori za koheziju. Ja, na pitanja koja su se e, iskristalizirala u oba panela. Prvo, to mora biti politika za sve regije ali morala bi moći i unutar regija, ovisno o njihovim međutim unutar te strategije moramo se suočiti s pitanjima na koje nas je podsjetio Demikelis. Postoje regije koje ne uspijevaju postići ciljeve, one koje su uhvaćene u stupicu srednjih prihoda, zatim e, e, problemi povezani oni koji su e, rijetko naseljene. Dakle, možda biste nam vi mogli u tome pomoći artikulirati prijedloge za 2030. Sljedeće pitanje je da se ne optereti potpuno vaš komentar na ovo što sam ja rekla. Uh, Gospodin Buda je naš zadnji platitelj, da će imati neto dodanu vrijednost. Koji put e, moramo stvoriti zamah kod ljudi koji žele slušati. Moramo im pokazati da se rezultati primjenjuju na terenu. Moramo pokazati da su te regije, države članice i e, povjerenika, recimo gospođu Kreću, moramo osigurati da imamo zamah e, i e, da surađujemo sa neto doprinositelja, doprinositeljima. 50% od dodatnih doprinos. Gospodin Demikelis je rekao, ako ćemo imati manje novca, onda se moramo bolje fokusirati naš je moto e, pametan regionalni pristup morati za određene prioritete sinergije s fondovima to nije lako pokušali smo to napraviti ali imate toliko raznih propisa bilo bi mi divno da imamo sinergiju između kohezijskih fondova inovacija i istraživanja ako imamo pojednostavljenje, e, ako će to pomoći korisnicima da vide da propisi rade za njih, mislim da će to biti dobro i za sljedeći e, period programiranja. E, želi da mi razgovaramo o tim prijedlozima da parlament razgovara o tome, da austrijsko predsjedništvo koje će doći razgovara o tome. E, to treba e, i napraviti jer inače će sve kasniti. Sve je to jako važno. Hvala lijepa, Frederik. Hvala lijepa. Samo nekoliko komentara. E, neću ponavljati što je kolegica Eleni rekla Čuli smo što je rekao gospodin Oettinger. E, e, svi kažu da je kohezijska politika stup europskih politika. Istovremeno svaki puta e, čujem da treba ponovno razmisliti o proračunu jer imamo i drugih politika koje trebamo podržavati. Mi se ne bojimo toliko toga da će nestati kohezijska politika. Mm, zadržat ćemo je u vijeću, ali pitanje je koliko će novca ostati. Koliko će novca dati Europska unija, a koliko će države članice biti voljne dati iz svojih vlastitih sredstava. Koliko će dati sredstava kohezijskoj politici? E, to ćemo pomno pratiti. Htio bih odgovoriti i možda i čak insistirati na važnosti odnosa između ruralnih i e, urbanih područja. Moramo e, moliti regije da stvore kapacitete za to partnerstvo. E, E, metropole se neće moći razvijati ako njihova pozadina ne, e, se ne bude razvijala. Postoji potreba da e, moramo imati centralističku podjelu raspodjele sredstava, to je naročito očito u Francuskoj ali je važno da stvorimo uvjete partnerstva i dijaloga na terenu između raznih tijela i e, institucija e, savezi ono što radimo sa regionalnim dijalogom E, sa osam zemalja doprinositeljica. Mi želimo uključiti i druge partnere. Većina naših članova, nacionalna udruženja općina, su već partneri u tom savezu. Nadam se da će nam se svi priključiti. Naravno, raditi ćemo e, ne samo s onima koji podržavaju savez, Želimo doprijeti i do onih koji koriste kohezijske politike, a da koji puta nisu toga ni svjesni. Nakon Brexita e, e, e, Euronews je pozvao jednog predstavnika iz Cornwalla koji je rekao nisam znao da više nećemo dobivati sredstva od Europske unije nakon Brexita. Prema tome, neki predstavnici vlasti ni ne znaju da koriste kohezijske fondove. Nisu toga uopće svjesni. Evo, to bi bio moj odgovor. Hvala lijepa. Izvolite. Hvala lijepa koje predstavljate. To je područje gdje gradovi i e, rur, gdje se gradovi i rurima europske politike. Ono što ste rekli o vezi između fondova. Što su fondovi? To je dio rada e, koji zapravo ne bismo trebali <laughs> raditi jer e, trošimo toliko vremena na to vidjeti da se ostvari a kohezijski savez. Činjenica da taj kohezijski savez postoji je vrlo... To su strategije koje provode gradovi. Tu je tehnologija, energetska učinkovitost, e, urbani razvoj, socijalni element je važan, gradovi E, su vodeći element tih strategija. Doprinositelji, njihovi gradonačelnici su koji puta jako važni u tim zemljama. E, imamo rasprave s tim.